Izvjestiteljica želi dati uvodnu izjavu. Imate riječ, gospođo Kustinger. Ali današnja rasprava je jako važna kako biste nam predstavili situaciju. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Mi smo danas već ujutro eh, raspravljali na tu temu srdačno zastavljam e, koordinatoru kluba zastupnika SID. Mislim da smo došli do jednog dobrog rezultata. Dakle, održat ćemo glasanje. E, Klub zastupnika socijalista je e, povukao zahtjev za odlaganjem glasanja. Ima samo tri tehničke primjedbe što se tiče glasačke liste. U vezi sa kompromisom 7 tu je što se tiče amandmana 137, tu ćemo glasati po dijelovima. Dakle, nakon kompromisa 7, još dodatno 130, e, kompromis 137 isto vrijedi za kompromis 20a. I tu imamo jedan amandman i to amandman 316 i o njemu ćemo još dodatno glasati on nije naveden ovdje pod e, kompromisom 20a. Nadam se da će e, predsjedatelj to najaviti kad dođemo do tih mjesta. E, zahvaljujem konstruktivnim kolegicama i kolegama koji su surađivali na ovoj strategiji za šumarstvo. Uvjerena sam da moramo poduprijeti taj sektor Mislim da nema toliko, toliko pozitivnih sektora i e, u Europi i važno je da e, skupa radimo na tome da damo šumarstvu šansu. Dobili smo veliku podršku našeg tajništva. Rad nije uvijek bio lak jer mišljenja su se jako razilazila. Ja sam u prvom u prošlom sazivu bila navikla na konstruktivnu suradnju mislim da neki zastupni, novi zastupnici nisu još stigli u Europski parlament još sjede u nacionalnim parlamentima, no ja se nadam, mislim da smo postigli dobar kompromis i bilo bi mi drago kad bismo dobili široku podršku danas za ovaj e, za ovo naše izvješće. Hvala lijepa. Bardzo dziękuję za te Hvala. Zahvaljujem na ovoj uvodnoj izjavi. Zahvalit ću vam na svemu ostalom kasnije. Gospođa Savrama, izvolite. Hvala. Htjela bih zadržati drugi dio amandmana 132, to je moj amandman, zato što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 i onda spomenete taj amandman kad budemo o njemu govorili. Hvala. Sada idemo na glasovanje. Glasovat ćemo elektronički o kompromisnim amandmanima. Ali ako želite možemo glasovati o drugim amandmanima tako. Naravno u slučajevima e, kada ne budem siguran o ishodu glasovanja. Amandman broj 1. Ko je za? Protiv? Hvala. Odbija se. 73. Tko je za? Protiv? Hvala. Odbijeno. 74, 5 i 7. Tko je za? Hvala. Protiv? Odbijeno. Provjerit ćemo. Odbijeno. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I imamo jednog socijalista viška, ponavljam, jedan socijalist je viška, dakle ponavljamo glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman broj 78. Gospodin Branen, usmeni amandman. Da, predložili smo usmeni amandman na 78. Da se uključi riječ okoliš prije riječi gospodarstvo. Tako da e, imamo šumarstvo, gospodarstvo i društvo. Je li netko protiv? Ako imamo tri osobe protiv ovog prijedloga, nećemo usvojiti amandman. Je li netko protiv toga? Čini mi se da ćemo glasovati. 1, 2, 3. Dobro. Amandman je odbijen. Otpada. Glasujemo o amandmanu u izvornom obliku. 78 tko je za? Protiv? Amandman se usvaja. Kompromis broj 1. Glasovat ćemo elektronički. Otvaram glasovanje. Hvala. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 91 koje je za. Hvala. Protiv? Usvojeno. 95. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 96. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Kompromis broj 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis je usvojen. Idemo na kompromis broj 3. Otvaram glasovanje. Kompromisni amandman broj 3. Zatvaram glasovanje. Kompromis je usvojen. Amandman 152. Tko je za? Hvala. Protiv? odbijeno. 180 koje je za. Hvala. Protiv. Odbijeno. U redu. Otvaram glasovanje. Glasujemo o amandmanu 180. Zatvaram glasovanje. Amandman 309. Tko je za? Hvala. Protiv? Usvojeno. 110. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 111. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. 111. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Sa dva dodatna glasa. 112. Ko je za? Hvala. Protiv? Usvojeno. 113. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 114. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 115. Tko je za? 115. Protiv? Odbije se. 116 otpada. Idemo na kompromisni amandman broj 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala. Usvojeno. Idemo na kompromisni amandman broj pet, tko je za kompromis broj 5? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Idemo na MV18. Tko je za? možemo li glasovati o MV15 odvojeno? Ne. Sada idemo na amandman NV18. Tko je za? 18. Protiv? Hvala. Odbijeno. Provjerit ćemo. Broj 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. MV20 glasujemo u dva dijela. Prvi dio tko je za? Hvala. Tko je protiv? Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Drugi dio MV20. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 241. Tko je za? Protiv? Odbijeno. MV21, tko je za? Protiv. Usvojeno. MV23, tko je za? Protiv. Odbijeno. Kompromisni amandman broj 6. Glasovat ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala. Usvojeno. Prelazimo na kompromisni amandman broj 7. Tko je za? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je kompromisni amandman 137. To je amandman o kojem smo govorili. Tko je za? Amandman 137. Hvala. Tko je protiv? Usvojeno. Idemo sada na ITRE 19. Tko je za? Tko je protiv? Usvojeno. 250. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. 250. Otvaram glasovanje. Hvala. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Kao što vidite, razlika je vrlo mala. 196 tko je za? Protiv? Tko je protiv? Usvojeno. 251 tko je za? Hvala. Protiv? Usvojeno. MV35 tko je za? Protiv? Usvojeno. Kompromisni amandman broj 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Idemo na amandman 243 gospodina Branena. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 260. Tko je za? Protiv? odbijeno. Ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Htio sam provjeriti. Kompromisni amandman 9a. Otvaram glasovanje. 9a. Zatvaram glasovanje. usvojeno. Otvaram glasovanje o kompromisnom amandmanu 9b. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Sto, usvojeno 132.

Izgledalo je kao da niste uopće pitali hoćemo li glasovati. Prešli ste odmah na 139. Možete li nam objasniti glasujemo li samo o jednom od ta dva mandmana ili... Oprostite, rekao sam da se moram vratiti sad na 132. Dakle, sada otvaram glasovanje o amandmanu 132. postoji razlika e, u pogledu mišljenja tajništva. Možda gospođa Köstinger nam to može objasniti. Da, e, samo kratko da objasnim predsjedavajući. Mi sada glasujemo o 139 drugi dio jer 132 je pokriven kompromisnim amandmanom broj 7. Zato nema više potrebe da glasujemo. Mi smo na 139 drugom dijelu tog amandmana. Ja sam imala usmeni amandman kako bi se zadržao 132. Dobro, ovaj amandman se ne razmatra zato što je već uključen u kompromisni amandman broj 7. Kao što sam rekao na samom početku, uključen je u kompromisnom amandmanu broj 7, ali ako imamo usmeni amandman, onda vas sada želim pitati tko je protiv usmenog amandmana. Tko je protiv glasovanja o usmenom amandmanu? Imamo tri osobe protiv tog prijedloga. Dakle, kao što je na početku gospođa Kosnigar potvrdila, amandman 132 uključen je u kompromisni amandman broj 7. Dakle, sada prelazimo na broj 139. Tko je za? Drugi dio 139. Tko je protiv? Amandman je odbijen. Amandman MV8. Tko je za? Protiv. Odbijeno. 161. Ne razmatra se. MV45. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 159. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Provjerit ćemo 159 elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala. Amandman je odbijen. 357. Ko je za 357? Hvala. Protiv? Odbijeno. Kompromisni amandman broj 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromisni amandman je usvojen, a sada idemo na amandman 158. Tko je za 158. amandman? Tko je protiv? Odbijeno. Dva, četiri, osam. Tko je za? Protiv? Odbijeno. je amandman 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala. Usvojeno. 224. Ne. 242. Dakle, amandman 242. Tko je za? Hvala. Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. 242. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Kompromisni amandman broj 12. Tko je za? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala. Usvojeno. Envi 19 kao i 3 4. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 140, samo treći dio, tko je za? Hvala. Protiv? Usvojeno. 182, tko je za? Protiv? Usvojeno. 263. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 192. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 195 devedeset Tko je za? protiv, odbijeno. Ne znam kako su socijalisti glasovali, dakle provjerit ćemo elektroničkim putem 195. E, odbijeno je. 196. prvi dio. dio, oprostite, ovdje je greška. Dakle, tko je za 196? Hvala, tko je protiv? Usvojeno. 197, tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. 197, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 198. Ko je za? Protiv? Odbijeno. 319. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 320. Tko je za? Usvojeno. Kompromisni amandman broj 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Prelazimo na amandman broj 213. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Amandman 214. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo 215. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Socijalisti nisu dignuli ruku. 215. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 216 i 17 tko je za ove amandmane. Hvala. Protiv. Otvaram glasovanje, provjeravamo, zatvaram glasovanje. Usvojeno. 22 naspram 19. Razlika je samo tri glasa, pa je teško to vidjeti. A sada idemo na kompromisni amandman broj 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na MV 38. Tko je za? MV 38. Tko je protiv? Amandman se vjerojatno usvaja, ali provjerit ćemo. MV38. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 234. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 236. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 237. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 238. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 239. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. 239. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je sa tri glasa razlike. 240 koje je za, protiv, odbijeno. MV4 tko je za? Hvala, usvojeno je. 246 Koje je za, protiv, odbijeno. 247 tko je za, protiv, odbija se. Kompromisni amandman broj 15, otvaram glasovanje. glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman broj 10 i 30. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Envi 25 i 3.13 koje je za. Usvojeno. Amandman i 314 koje je za. Usvojeno. 245 koje je za. Dvijesto pedeset osam, da. Ne. 331. Amandman 331. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis je amandman broj 16. Tko je za? Ne. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na kompromisni amandman broj 17. Tko je za? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje o kompromisnom amandmanu broj 17. Usvojeno. Sada idemo na 273. Samo drugi dio. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Amandman broj 46. Envi. Tko je za? Odbijeno. 277. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Da, usvojeno je. 278. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Usvojeno. A sada idemo na kompromisni amandman 280. Tko je za 280? Usvojeno. Prelazimo na Amandman 281. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Kompromisni amandman 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na MV44. Tko je za? Hvala. Protiv? Usvojeno. 142. Drugi dio. Tko je za? Usvojeno. 259. U dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Hvala. Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo drugi dio amandmana 259. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Jednim glasom razlike. Kompromisni amandman 19. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Czyli przechodzimy do poprawki NB numer 40. Usvoja se. Zatim ide NB 40. Tko je za? Hvala, usvojeno. Kompromisni amandman 20, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Sada prelazimo na NV 6. Tko je za? Tko je protiv? Ponavljam, tko je protiv? Čini mi se da je odbijeno, ali provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Envi 22. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo. Čini mi se da imamo istu situaciju kao i prije. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. envi 28 Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Odbija se. NV36 koje je za? Protiv? Odbija se. 42 tko je za? Usvojeno. 156. Tko je za? Protiv? Odbija se. 164. Tko je za? Protiv? Odbija se. U redu, provjerit ćemo. 164. Elektronička provjera, otvoran glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. Ali dobro da smo provjerili. 179, e, naravno, zatvoram glasovanje prije toga i sada prelazimo na amandman 179. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 307. U redu, provjerit ćemo 179. Otvaram glasovanje. Hvala. Zatvaram glasovanje. Odbija se. E sada amandman 307. Ko je za? Hvala, usvojeno. NV24, tko je za? Hvala. Tko je protiv? Usvojeno. Otvoram glasovanje. Kompromisni amandman 21. Zatvoram glasovanje. Przyjęte. Przechodzimy do, do poprawki. Hvala, usvojeno. Prelazimo na 127. Tko je za? Protiv? Hvala, odbija se. 191. 191. Tko je za? Protiv? Odbija se. 316. To je za. Tko je protiv? Provjerit ćemo. Amandman 316. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Kompromisni amandman 22. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 153. Ko je za? Ko je protiv? Odbija se. 244. Tko je za? Gospodin Buda ne glasuje o svojim amandmanu. Tko je protiv? U redu usvojeno je 317. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Kompromisni amandman 23. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Prelazimo na ND14. koje je za? Usvojeno. 321. koje je za? Protiv? Odbija se. Provjerit ćemo 321. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. U redu, hvala. Kompromisni amandman 24. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na 333. To je amandman gospodina Tarabele. Ko je za? Hvala, usvojeno. Next. No vote. No vote. E, kompromis 25. E, Otwieram Pani Neuchel. Kompromisni amandman 25. Gospodin Neuchel, imate riječ. Želim uložiti jedan usmeni amandman, možda da mi se to dopusti. Kod 339 e, Ima li ko komentara? Glasamo o amandmanu. Glasamo, ne glasamo o amandmanu 334. Mi smo sada kod 334. Mislim da se gospođa Neuchl javila na krivi amandman. Prije sljedećeg kompromisa sam se javila kako bih rekla da u okviru sljedećeg kompromisa imam usmeni amandman. Dakle, javila sam se točno u pravom trenutku. Ako usvojimo kompromisni amandman 25, onda ćemo prijeći na kompromisni amandman 26 i onda ćemo razmatrati 339. Izvjestiteljica kaže ne. Otvoram glasovanje o kompromisnom amandmanu 25. Glasovanje je otvoreno. Zatvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvoja se. Dakle, prelazimo na kompromisni amandman 26. otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvoja se. Sada prelazimo na kompromisni amandman 27. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvoja se. Sada prelazimo na amandman 358. Tko je za? Hvala, usvoja se. Prelazimo na uvodne izjave. Amandman broj 2. Ko je za? A, ko je protiv? Odbija se. 3, 4, 5. Zajedno. Ko je za? Ko je protiv? Odbija se. Broj 6. Ko je za? Mm, provjerit ćemo 3, 4 i 5. Otvoram glasovanje. Usvojeno. Broj šest, Tko je za? Većina. Hvala. Usvojeno. sedam, Gospodina Tarabelet. Tko je za? Tko je protiv? Ispraćavam se, ali odbijeno je. Gospodine Tarabella, jeste li vi glasovali protiv? Amandman broj 8, u redu, provjerit ćemo. U redu. Provjerit ćemo amandman broj 7, otvaram glasovanje. Zato je jer je gospodin Trabela glasovao protiv, dakle provjerit ćemo što se dogodilo. Zatvaram glasovanje. Mamy ciekawe, ciekawe situacije. Imamo doista zanimljive situacije ovdje. No, u svakom slučaju čestitke.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 Provjerit ćemo broj 10. Ako tako želite, onda ćemo provjeriti. Otvoram glasovanje o amandmanu 10. Zatvoram glasovanje. Usvojeno i čestitam. E, broj 11. Ko je za? Ko je protiv? Odbija se. Dobro, sada završavamo sa citatima i prelazimo na, usmene, na uvodne izjave. 13. Ko je za? Ko je protiv? Provjera. Otvoram glasovanje. O amandmanu 13. Moramo provjeriti. Zatvoram glasovanje. Odbije se. 15. Ko je za? Ko je protiv? Odbija se. 16. Ko je za? Protiv? Provjerit ćemo Amandan 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Odbija se. 18. Tko je za? Protiv? Odbija se. 20. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Dobro. Ponov... Ponovit ćemo broj 20. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 21. Tko je za? Usvaja se. 22. Tko je za? je protiv? Provjerit ćemo. Amandman 22. Gospodina Tarabelle. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. O, žao mi je. 23. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Provjerit ćemo u redu. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. 24. Tko je za? Usvojeno. 25. Tko je za? Protiv? Odbija se. Dvadeset šest tko je za? Hvala, usvaja se. Dvadeset sedam. Tko je za? Hvala, usvaja se. Dvadeset osam. Tko je za? Ne, ispričavam se broj 30. Znači sada prelazimo na 30, 3-0. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. Provjerit ćemo ipak. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Ne, čini se da sam pogriješio. 31. Gospodina Tarabelle. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Da provjerimo? Ne. 32. Tko je za? Hvala, usvojeno. 33. Tko je za?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 35. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Provjerit ćemo. 35. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na 36. Tko je za? Hvala, usvaja se. 57, tko je za? Hvala, usvaja se. 32, 38, e, ispričavam se. Ne, 62, tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Kompromisni amandman 28, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Prelazimo na 41. Tko je za? Protiv? Odbija se. 42. Tko je za? Hvala, usvaja se. 43. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 27. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Odbija se. 49. Tko je za? Protiv? Odbija se. 50. Tko je za? Protiv? Odbija se. 51. Tko je za? Usvaja se. 54. 54 ponavljamo, ko je za? Protiv? Odbija se. 55, ko je za? Protiv? Odbija se. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. O 50, amandmanu 55. Hvala. Usvaja se. Kompromisni amandman 29. Otvoram glasovanje. Usvaja se. Zatvaram glasovanje. 57. Tko je za? Ponavljam 57. Hvala, usvojeno. 61. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo, otvoram glasovanje. E, samo bih htio reći da prijeved na engleski stalno govori o amandmanu 51 kada bi to logično bilo 61. Možete li mi samo to potvrditi? Da li je to tako? Da, imate pravo. U redu. Otvaram glasovanje o amandmanu 61. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada prelazimo na glasovanje o cjelokupnom tekstu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam izvjestiteljici. Na ovom rezultatu želite li riječ? Da, E, puno hvala, jako mi je drago da je rezultat glasanja bio vrlo jasan. E, problem možda da objasnimo malo pozadine, jer mnogi kolege su novi. Ako glasamo o pojedinim amandmanima ne nezakonodavnog e, izvješća onda to nitko više ne razumije. Mnogi kolege su na primjer uložili amandmane koji zapravo na točke koje nemaju veze s tim i zato želim zahvaliti osobito e, osoblju tajništva i našim e, suradnicima što smo uspjeli uz njihovu pomoć e, postići dobre kompromise i što smo na kraju postigli dobar rezultat. Doista se od sveg srca zahvaljujem. Ja kao izvjestiteljica u Sjeni želim također reći nekoliko riječi. Bilo je ispravno, odnosno dobro što su se e, kompromisi tako jedno, e, e, jednoglasno usvojili. Uvijek kad se hoće može se naći rješenja, ali također se pokazalo, to je bilo danas iznenađujuće, da e, su kod mnogih amandmana rezultati glasanja uvijek bili e, jednaki to do identični, identične brojke. E, to znači svi amandmani koji nisu ušli u kompromise pokazuju, rezultati glasanja njima pokazuju da su ti komp, e, amandmani bili vrlo sporni. Dakle, gospođo e, Köstinga, vi ste samo djelomično e, obradili amandmane koji su uloženi i zato mi je bilo vrlo važno da to još jednom jasno kažem. Bardzo, bardzo, bardzo, dziękuj, bardzo dziękujemy. Panie Hvala vam lijepo. Gospođa Garcia. Ja sam e, skrenuti vašu pažnju prije glasovanja, no htjela sam e, ukazati kolegama na jednu zrakoplovnu nesreću koja se dogodila jutros e, dok smo bili na sastanku. Gotovo stotinu njemačkih državljana i više od 40 španjolskih državljana je stradalo jutros u zrakoplovnoj nesreći kompanije German Wings na letu iz Barcelone u Düsseldorf, između ostalog i dvoje novorođenčadi je stradalo. Htjela sam evo ukazati na to, time su pogođene stotine europskih obitelji koje pate u ovom trenutku. Hvala vam lijepa. Svi smo čuli za tu užasnu vijest. I naravno želimo izražiti našu sučot pogođenim obiteljima i zemljama. Svakome. Možda bismo mogli održati minutu šutnje. Hvala. Jeszcze pan, chciał pan zabrać głos panu Rodę, tak? Gospodine Roda je također htio uzeti riječ. Pričavam se što se sad kratko vraćam natrag, ali želim čestitati gospođi Köstinga. Ja sam rijetko rijetko vidio toliki broj kompromisa u jednom izvješću e, gdje je bilo toliko e, problematike koja je vezana uz nacionalne interese i zato joj želim čestitati. Imam jedno pitanje i jednu molbu. Prvo pitanje je zašto zapravo glasamo elektronički o kompromisnim amandmanima. To mi zapravo nije logično jer kod e, kompromisnih amandmana je većina e, gotovo uvijek velika, trebalo bi zapravo biti obrnuto. To je pitanje. A molba? Voditi glasanje je zapravo umjetnost i za to je potrebno mnogo e, pažljive pripreme i ja bih vas zamolio, vas kao predsjedatelj, da se sljedeći put malo bolje pripremite za glasanje. Pa Hvala lijepa. Mi se svi trudimo, ali ponekad je teško ponekad se ponekad su manjine vrlo tjesne onda se pogled, baci pogled na koordinatore ako se oni u pravom trenutku ne ne daju znak ne izjasne onda se polazi od pretpostavke da se to tiče to kluba zastupnika i pokuša se reagirati kad su razlike u broju glasova 2, 3, 4 glasa, to nije tako lako e, ocijeniti i procijeniti. Ali mi naravno primamo na znanje ovo što ste vi rekli. A sada što se tiče e, kompromisnih amandmana. Tu ću riječ dati tajništvu. nisam očekivao da ću morati uzeti riječ. Da, imate pravo, ako je već e, dogovoren kompromis, vjerojatnost da će većina biti za je viša nego u drugim slučajima, ali s druge strane, e, kako kompromisi obično e, su okidači za niz individualnih amandmana, onda smo zato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 Prelazimo na glasanje o nacrtu rezolucije gospodina e, De Kaspa o Milanskoj e, izložbi Expo 2015. Idemo na glasovanje budući da je danas ovakva situacija. Idemo odmah na glasovanje. Do e, Zahvaljujem. Idemo sada na glasovanje. Glasovat ćemo o prvom amandmanu. Tko je za? Hvala. To je usvojeno. Amandman 2. Tko je za? Hvala. Usvojeno. Amandman 3. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Amandman 4. Tko je za? Tko je protiv? To je odbijeno. Amandman 5. Tko je za? Tko je protiv? To je odbijeno. Amandman šest. Tko je za? Protiv? To odbijeno. Amandman sedam. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman osam Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman devet Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Amandman 13. Tko je za? protiv, to je odbijeno. Amandman 16, tko je za? Hvala lijepa, to je usvojeno. Amandman 17, tko je za? Protiv, to je odbijeno. Amandman 14, tko je za? Protiv, Dame i gospodo, provjerit ćemo to elektronički. Amandman broj 14. Otvaram glasanje. Amandman 14. Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Amandman 15. Ko je za? To je usvojeno. 18. Ko je za? Usvaja se. Hvala. 19. 18 ćemo provjeriti elektronički. otvaran glasanje. Amandman 18. Hvala, otvaran glasanje. Usvaja se. 19. Ko je za? Protiv? Usvaja se. 20. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 21. Tko je za? To je usvojeno. 22. Tko je za? Ispričavam se. 23. Tko je za? Hvala lijepa. Usvaja se. 24. Tko je za? Usvaja se. 25. Ko je za? Usvaja se. 26. Ko je za? Hvala. 27. Tko je za? Usvaja se. 28. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Manman 29. Tko je za? protiv, odbijeno. Provjerit ćemo 29 elektronički, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 30. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 31. Ne moramo provjeravati. U redu, provjerit ćemo broj 30 elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Hvala. Zatvaram glasanje. Amandman 31. Tko je za? Hvala. Usvojeno. 32. Tko je za? protiv, usvaja se. 33, tko je za, tko je protiv, usvaja se. 34, tko je za, protiv, usvaja se. Amandman 37. Tko je za? Usvaja se. 38. Tko je za? Usvaja se. 39. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 40. Tko je za? Protiv? To ćemo provjeriti elektronički. E, zatvaram glasanje. Amandman amandmanu 40. To je odbijeno. Amandman 41. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 42. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Još ćemo jednom provjeriti 42. 43. Tko je za? Hvala, usvaja se. 44. Tko je za? Hvala, usvaja se. 45. Tko je za? Hvala, usvojeno. Sve se. 46 tko je za? 46 tko je za? Tko je protiv? To je odbijeno. 47 tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. 49 tko je za? Hvala. 50. Tko je za? Usvaja se. 51. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Ali provjerit ćemo to elektronički. 51. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se. 52. Gospodine Hojsling, izvolite. Nismo glasali o 48. E, moramo glasati o amandman 48 jer 47 nije usvojen. To je točno. Vraćamo se dakle na amandman 48. Tko je za? 48. Tko je za? Usvaja se. U redu provjerit ćemo 48 još jednom elektronički. Hvala lijepa. Zatvaram glasanje. Amandman 52. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Možemo elektronički provjeriti 52. Otvaram glasanje 52. Zatvaram glasanje. Odbijeno. E, čak unutar klubova zastupnika postoje e, različita mišljenja, zato su rezultati neujednačeni. E, amandman 54 tko je za? To je usvojeno. 55 tko je za? Usvaja se. 56 tko je za? Usvaja se. 57 tko je za? Hvala, usvaja se. 58 tko je za? Usvaja se. 59. Tko je za? Usvaja se. 60. Tko je za? Usvaja se. 61. Tko je za? Usvaja se. 63... tri tko je za? Usvaja se. Šestdeset četiri tko je za? Usvaja se. 65. Tko je za? Protiv? Odbija se. 66. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 67. Tko je za? Protiv? Odbija se 68 tko je za. Usvaja se 69 tko je za. Tko je protiv? Usvaja se. E, e, pardon, ispričam, se ispriča odbijeno. 70 tko je za, protiv? Odbijeno. 71 tko je za? Protiv? Odbijeno. 72 tko je za? Protiv? Odbijeno. 73 tko je za? Protiv? Odbijeno. 74 e, što, trebamo provjeriti elektronički? 73 u redu, 73 provjera. Zatvaram glasanje. Hvala. 74. Tko je za? Usvaja se. 75. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 78. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Sedamdeset devet. Ne, to otpada. Osamdeset. Tko je za? Usvaja se. Osamdeset jedan. Tko je za? Usvaja se. Osamdeset dva. Tko je za? Protiv? Provjera 82. Elektronička provjera, molim vas, e, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 83. Tko je za? Usvaja se. 84. Tko je za? Usvaja se. 85 koje za? Usvaja se. 86 koje za? Usvaja se. 87 koje za? Usvaja se. 88 koje za? Usvaja se. 89 koje je za? Usvaja se. 90 koji za, usvaja se. Gospođo Maginis, imate li e, usmeni amandman? E, u redu, onda prelazimo na 91. 164, 164, tko je za protiv Mislio sam, mislio sam da je to usvojeno. Mm, u redu to se usvoja. Dakle, prelazimo na glasanje o amandmanu 91. Tko je za, protiv? To je odbijeno. 92. Tko je za? Usvaja se. 93. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 94. Tko je za? Usvaja se. 96 tko je za? Protiv? Provjera, elektronička provjera, devedeset 96, otvaram glasanje. Odbijeno, sa dva glasa protiv više. E, 97. Tko je za? tko je za? Tko je protiv? I to ćemo provjeriti elektronički. 97. Otvaram glasanje. Molim vas glasajte. Zatvaram glasanje. To je sada nerješeni rezultat. Znači to je odbijeno. Amandman 99. Ko je za? Ko je protiv? Odbijeno. Amandman 100. Tko je za? Usvaja se. 101. Tko je za? Usvaja se. 165. Tko je za? Usvaja se. 103. Tko je za? Usvaja se. 103. 104. E, Tko je za? Usvaja se. 105. Tko je za? Usvaja se. 106. Tko je za? Usvaja se. 107. Tko je za? protiv, to se odbija. 108 tko je za, usvaja se. 109 tko je za, usvaja se. 110 tko je za, protiv, odbijeno. 111 tko je za, usvaja se. 166 tko je za, protiv, usvaja se. 112 koje je za, usvaja se. 113 koje je za, hvala, usvaja se. 114 koje je za, protiv, odbijeno. Provjera, elektronička provjera 114, Koje je za, protiv, Odbijeno. 116. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 117. Tko je za? 116. Želite provjeru? U redu. Otvaram glasanje. Elektronička provjera. 116. U redu zatvaram glasanje. 117 ko je za? 117 usvaja se. 118 samo drugi dio. Znači 118 samo drugi dio. koje je za? Protiv? Odbija se. 119 Koje je za? Usvaja se. 120. Koje je za? Protiv? Odbija se. 121. Koje je za? Protiv? Odbija se. 122. Tko je za? Protiv? Odbija se. 123. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 124. Tko je za? Usvaja se. 125. Tko je za? Usvaja se. 126. Tko je za? Usvaja se. 127. Tko je za?

Zatvaram glasanje, to je odbijeno. Sto Tko je za? Hvala. Tko je protiv? 138. Tko je za? Nisam uopće vidio ruke u zraku. Možda za to provjerim elektronički. 138, molim vas glasajte elektronički. E, nisu svi digle ruke. Zatvaram glasanje. Hvala. Usvaja se. 139. Ko je za? Hvala, usvaja se. 140. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. 141. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 140. Provjera. 141. Elektronička provjera. 141. Molim vas glasajte. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 142. Glasamo po dijelovima. Prvi dio. Ko je za? Ko je protiv? To je Drugi dio. Ko je za? Ko je protiv? I drugi dio je odbijen. 143 tko je za? Izvolite. Nismo glasali 131 i 132 i 137. E, zato što je usvojen amandman 119. I zato su ti amandmani otpali. U redu, hvala. Znači sad glasamo za 143. Tko je za? Protiv? da ćemo provjeriti elektronički. 143. Elektronički, molim vas glasajte. Zatvaram glasanje. To je odbijeno. 144. Ko je za? 144. Protiv? Odbijeno. 145. Ko je za? Protiv? To je odbijeno. 146. Ko je za? Protiv? Odbijeno. 147. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 148. Provjerit ćemo 147 elektronički. Molim vas glasite. 147. Molim vas glasajte elektronički. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sa dva glasa više za 150. Tko je za? Usvaja se. 151. tko je za, protiv, to je odbijeno. 152, tko je za, protiv, odbijeno. 153, tko je za, protiv, odbijeno. 154, tko je za, usvaja se. 155, tko je za, protiv, usvaja se. To ćemo provjeriti elektronički. 155, molim vas glasajte elektronički. Otvaram glasanje. 155, zatvaram glasanje. 20 za, 20 protiv. Znači to se odbija. 157, tko je za 157? 158 tko je za, usvaja se. 159 tko je za, usvaja se. 160 159 provjere elektronički. Zatvaram glasanje. Odbijeno sa dva glasa više. 160 tko je za? Protiv? Usvaja se. Provjera 160. Provjerit ćemo elektronički. Zatvaram glasanje. 21 za 18 protiv, usvaja se. 161 tko je za? Hvala, usvaja se. 162 tko je za? Usvaja se. 163 tko je za? Usvaja se. Sada glasamo za rezoluciju u cjelini. Molim vas glasajte elektronički. Zatvaram glasanje. Hvala lijepa. Srdačno čestitam izvjestitelju. Želite li riječ? gospodine izvjestitelju, izvolite. Zahvaljujem svima na odrađenom poslu. Glasovat ćemo na plenarnoj sjednicu sjednici dan prije otvaranja Expo 2015. Dakle, to će biti četvrtak 30. travnja. Imat ćemo raspravu dan prije i 30. će biti glasovanje. Hvala. Htio bih se zahvaliti gospodinu De Castru, izvjestitelju, na svemu onome što radi u sklopu ekspoa u naše ime i u ime odbora Agri i cijelog parlamenta. Zahvaljujem i nastavite ovako dalje raditi. Dame i gospodo, sada prelazimo na točku broj 16 našeg dnevnog reda. A to je Izgledi za mljekarski sektor Europske unije, revizija provedbe mliječnog paketa. To je vrlo važna i teška tema. Ali mislim da je najbolje odmah dati riječ gospodinu Nikolsonu, izvjestitelju. Vi ste glavna osoba za ovaj predmet, vi ste izvjestitelj pratite ovu temu već godinama, dakle imate riječ, izvolite. Zahvaljujem, predsjedavajući. Danas je samo tjedan dana od kraja mliječnih kvota, a počele su davno. 31 godina je prošla od kad su uvedene i sada će biti ukinute. Ja sam realistična osoba e, i uvijek prihvaćam stvarnost bez obzira na moje osobno mišljenje. Ja želim osigurati da mljekari u Europi imaju budućnost i to čak bez kvota. To je stvarno veliki izazov. Moram reći da se sjećam, 84. godine kad su uvedene kvote, ja sam bio član parlamenta u Londonu i sjećam se da su predstavnici mljekara došli do mene u ured i rekli su mi da će kvote biti propast mljekarske industrije. To je bilo 84. godine. Prošlo je preko 30 godina, a sada oni traže da ostavimo kvote. Dakle, radi se o percepciji i o stavu koji se promijenio. Danas e, moramo stvarno izvršiti neke promjene. Kvote su bile na snazi mnogo godina, ali svakako je neizvjesno što će biti sada bez kvota. Volatilnost cijena je nešto što je bilo isključeno u prošlosti, ali bit će tu i u budućnosti u mljekarskoj industriji kao i drugdje. U budućnosti morat ćemo znati kako upravljati tom volatilnošću. Kriza u mljekarskom sektoru pokazuje da mjere komisije nisu bile adekvatne i nisu uspjele dati odgovor na tu volatilnost cijena. Paket za koji sam ja izvjestitelj uvodi nove instrumente koji trebaju pomoći mljekarima da opstanu u ovoj teškoj situaciji. A komisija izvješće 2014. godine pokazuje da komisija može dati prijedloge vezane uz volatilnost cijena. U izvješću u drugoj polovici 2014. godine vidimo da e, je potražnja pala, a tu su i političke cijene zbog kojih je došlo do velikog pada cijena. Zato je sada pravo vrijeme za odgovor na tu situaciju, zato što mi moramo znati što učiniti i kako to izvesti. 27. siječnja 2015. godine ovaj odbor od stručnjaka čuo što se događa u mljekarskom sektoru, ali i od potrošača. Morat ćemo ih slušati i dalje. Ja sam uključio njihove opaske u svoje izvješće. Pitao sam se što moramo učiniti, imamo li prave instrumente da bismo se borili protiv volatilnosti cijena. Feedback koji sam dobio bio je da imamo neke instrumente, ali moramo ih bolje koristiti nego u prošlosti. Nije potrebno izmišljati toplu vodu, nego ja smatram da trebamo sigurnost e, u budućnosti. E, paket o mlijeku je uveo obavezne ugovore koji pomažu u planiranju volumena proizvodnje države članice trebaju e, priznati organizacije proizvođača i moramo još e, poboljšati instrumente u ovom paketu. Što se tiče ugovornih obveza, e, ugovori su konkretan način da se stvori E, kvalitetna distribucija u cijelom lancu. Mnogi su surađivali e, u pisanju ovog dokumenta. Izvješće poziva komisiju na to da uspostavi e, ustanovu za promatranje tržišta. Signali ranog upozorenja komisiji su odaslani i na taj način smo omogućili bolje financijske odluke protiv volatilnosti cijena. E, moramo osigurati bolju pristupačnost onima koji te mjere najviše trebaju. Ali u prosincu 2014. godine devet država članica nije dalo dovoljne e, informacije na vrijeme. MMO može biti kvalitetan samo ako dobije podatke i to pravodobno. Komisija mora revidirati razinu intervencija na tržištu i to mora biti popraćeno praćenjem e, cijena na tržištu proteklih tjedana cijene su ostale na niskoj razini. 8,8% bilo je smanjenje cijena u proteklih nekoliko tjedana. E, u travnju i u lipnju moramo osigurati da cijene više neće padati. Moram reći u ovom trenutku predsjedavajući nije li glupo ili krivo da mljekarska industrija u Europi ovisi o problemima onoga što se događa u Novom Zelandu, u Americi, što ovisi o katastrofama u drugim dijelovima svijeta, o suši. Nije li došlo vrijeme da shvatimo kako se trebaju kretati naše cijene nije li vrijeme da Europa drugima kaže kako se trebaju kretati cijene? Mislim da moramo stvarno pozitivno pristupiti ovom području. Izvješće pokazuje važnost eh, analize svih mogućnosti za izvoz kroz promociju i bilateralne trgovinske ugovore. U mojoj regiji znamo da ovisimo o izvozu. Ruski embargo je pokazao kako ovisimo o jednom vanjsko-trgovinskom partneru. I zbog toga je još veća cijena od volatilnosti, eh, još veći rizik od volatilnosti cijena. Do 2020. 20% eh, je eh, prognoza koju očekujemo moramo rasti, moramo više izvoziti. Mislim da je to naš izazov s kojim se trebamo suočiti. Ovdje ima mnogo preporuka, na primjer korištenje postojećih instrumenata unutar ZPP-a i e, borba protiv e, nepravednih e, praksi na tržištu. Mm, svakako želim dati riječ e, i kolegama koji su sudjelovali u onome što sam ja pokušao učiniti od samog početka. Kolege su mi dali svoje mišljenje i ja sam svakako pokušao uvažiti sva ta njihova mišljenja. Hvala. Zahvaljujem. Dame i gospodo, nikad nemamo dovoljno vremena za raspravu o tako važnim temama. Problem e, tržišta mlijeka i kvote su upravo ovakva važna tema. Danas imamo nešto više vremena zato što nam je ostalo vremena od glasovanja. Dakle, bit ćemo u stanju iskoristiti svo to vrijeme za raspravu. Drago mi je što e, mogu sada dati riječ me u sjeni. Svatko će imati tri minute, a svi ostali imaju dvije minute. Otvaram raspravu. Prvi govornik je gospodin Sararo. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Kao prvo htio sam se e, zahvaliti gospodinu Nikolsonu izvjestitelju zato što je bio stvarno otvoren za suradnju. Što se tiče pozitivnih perspektiva za mljekarski, proizvod, e, mljekarski sektor, moramo reći da moramo pomoći e, područjima su, koja su manje konkurentna i zbog svog položaja e, riskiraju kolabiranje Moramo pronaći instrumente kako bismo ih zaštitili. Za ultraperiferne regije i brdske regije potrebno je imati specifičan pristup kroz instrumente potpore, javne potpore, uz sustav mm, za period nakon kvota. U budućnosti će konkurentnost trebati biti instrument e, za bolje prihode poljoprivrednika. Trebamo učiniti razliku između krize i prevencije krize. Trebamo e, cijene, referentne cijene za intervenciju ažurirati. Međutim, to nije dovoljno za budućnost. Mi moramo pokušati prevenirati krizu. Moramo zato ojačati e, ulogu e, Ustavnove za promatranje sektora mlijeka i moramo imati poticaje kako bismo e, lakše imali sklapanje polica osiguranja. Trebamo imati dodatne poticaje u perifernim regijama i to ne samo u zemljopisnom smislu nego i u strukturalnom smislu kako bi došlo do boljeg balansiranja vrijednosti mljekarskog sektora i e, dodatne vrijednosti za poljoprivredu moramo ponovno evaluirati načela konkurentnosti i um, zloporabe dominantnog položaja kako bi cijena koju potrošač plaća bio odraz e, onoga što e, potrošač dobiva. Ultraliberalan model Žorža Sorosa je nešto što bih htio spomenuti sada je tržište postalo dominantno. Moramo dati potpunu slobodu tržištu kako bismo smanjili e, viškove. Ali taj sustav je nepravedan i e, daje prednost središtu u odnosu na periferiju. Mi moramo zaštititi periferiju posebice u onim državama koje su centraliziranije. Hvala. Zahvaljujem. U međuvremenu htio bih pozdraviti goste iz Njemačke koje je pozvao gospodin Heusling. Stvarno mi je žao što niste bili u stanju čuti njegovo izlanje, izlaganje o biološkoj proizvodnji. Eh, Zahvaljujem. Moramo čestitati gospodinu Nikolsonu na ovom izvješću koji odražava europsku situaciju nakon ukidanja kvota za mlijeko. E, on je odradio velik posao i pokušao konstruktivno doprinijeti raspravi. E, europski mljekarski sektor mora biti lider na svjetskoj razini, ne smije biti u e, položaju koji bi bio iza svih ostalih. Tržište je fragmentirano. Naravno da ćemo imati mogućnosti za e, sve poljoprivrednike i mljekare, ali volatilnost cijena je problem koji će pogoditi najfragilnije tvrtke. Neke od mjera za koje bih htjela da se ostvare su e, takozvana sigurnosna mreža koja bi trebala omogućiti zaštitu cijena trebamo također poticati organizacije proizvođača i poticati dodatnu vrijednost proizvoda ili moramo smanjiti troškove proizvodnje, na primjer kroz uštedu energije i moramo promovirati potrošnju takvih proizvoda. Moramo promovirati i poljoprivredne proizvode koji će proći kroz režim Um, konzumiranja mlijeka u školama. Izvjestitelj je u izvješću rekao da moramo imati mjere kako bi e, mlijeko postalo privlačan proizvod. Ne možemo imati situaciju kada e, mljekarski sektor ima ovakve poteškoće brdovita područja trebaju imati poseban tretman zato što u takvim regijama koje imaju e, tešku situaciju, taj sektor je jako važan. Postojeći instrumenti moraju se najbolje koristiti. Ja se slažem s izvjestiteljem. Ne smijemo izmišljati toplu vodu. E, na primjer, ustanova za praćenje europskih cijena trebala bi u realnom vremena izvješćivati o situacijama koje su kritične i definirati razinu krize. Na temelju toga bi se trebala predvidjeti reakcija sa instrumentima koje mi već imamo, jer to već postaju u zajedničkim organizacijama tržišta. Mislim da je važno poticati mlade da ne ostave poljoprivrednu djelatnost i djelatnost uzgoja. Zahvaljujem na svim vašim idejama. Ne slažem se sa e, tržištem takozvanih futuresa. Mislim da se to može provesti u nekim državama članicama, u nekima ne. U nekim državama proizvodne ustanove nisu koncentrirane pa bi to moglo biti nešto što ne bi pomoglo.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 ponekad to preskočim e, kada nemam vremena za to. Sada riječima kolegica Veler. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju i zahvaljujem e, izvjestitelju na ovom e, izvješću na vlastitu inicijativu. Naravno, temelj je bila bilo saslušanje koje smo imali ovdje u parlamentu na temu mlijeka i e, izvještaj komisije. Ja osobno sam pogođena time što se nakon 31 godine e, kvote ukidaju. Mi smo danas razgovarali o reformi zajedničke poljoprivredne politike i da li ona uopće postoji obzirom da u različitim zemljama članicama imamo različite varijante i različite e, velike razlike u provedbi. Mora se reći da Postoji veliko svjetsko tržište, ali unutar Europe postoje vrlo velike razlike u cijeni, otkupnoj cijeni mlijeka. Ja sam pročitala vaš e, nacrt e, izvješća i uložit ću neke amandmane jer e, ja na sve to gledam sa njemačkog stajališta. Mi smo u Njemačkoj već u priličnoj mjeri e, e, implementirali ovaj mliječni paket. Mi već imamo dugoročne e, ugovore sa mljekarstvima, imamo zadruge, izvrsne privatna, privatna mljekarstva koja E, prodaju svoje proizvode ne samo u cijeloj Europi nego u cijelom svijetu. Međutim, usprkos tome mi vidimo da unutar Njemačke sa ovim mliječnim paketom nemamo dovoljno sigurnosti i da nismo u stanju nositi se sa izazovima. Jedan veliki izazov, inače, pod točkom 3 ste to naveli, da, im, da trenutno imamo krizu. Ja smatram da trenutno to nije velika kriza, e, cijene se, e, hvala Bogu, malo e, rastu, tako da čini se da se da napuštamo dolinu kako bi ja to napis, nap, nazvala međutim ono što mene najviše brine je ta koncentracija malo pro, u maloprodajnom sektoru imamo e, pet velikih trgovačkih lanaca koji dominiraju i mi smo prema njima nemoćni. Mi u Njemačkoj imamo, jedno, imamo e, regulirano e, što se tiče kartela imamo reguliranu situaciju, međutim tu je potrebno hitno djelovati meni osobno je premalo ovo što je do sada Evropski parlament činio u tom smislu, tu se mora doista pojačati napore i e, pogođena područja e, pogođeni područja su daljnje mjere hitno neophodne jer samo tako možemo nastaviti sa proizvodnjom u tim pogođenim područjima. A što se tiče e, burzi e, te e, proizvoda moja bi želja bila da proizvođači mogu dobiti savjete od mljekarske industrije i da se mogu po njima orijentirati. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. E, Gospodja Hajpuš ima riječ. Ja, Hvala lijepa gospodine predsjedatelju i hvala lijepa gospodine Nikolson na ovom izvješću. Ja sad ne želim baciti pogled unatrag, nego želim gledati u budućnost. Ja dijelim procjenu povjerenika Hogena koji je jutros rekao da u sektoru mljekarstva nema krize. Ja tu e, prije dijelim mišljenje gospodina Nikolsona da je situacija na tržištu u prošloj godini bila E, takva da e, ćemo sada dobiti e, povećanje proizvodnje, međutim zbog pojave antraksa tu postoje neke potrebe za planiranjem i mi proizvođači ćemo biti suočeni s problemima. Pad cijena a također i koncentracija proizvodnje kao što je već rečeno, dakle da postoje pogođena područja koja su pod pritiskom, ali postoje i područja gdje, koja su u povoljnoj poziciji i gdje će se koncentrirati proizvodnja. Tako da e, smo suočeni sa problemima i kao što je e, smanjena e, smanjeno prihvaćanje mlijeka i mliječnih proizvoda u, među potrošačima. Ja smatram da mi nismo dovoljno ambiciozni, da nam osim bolje analize promatranje situacije na tržištu, da su nam potrebne i druge mjere mljekarska industrija je puno bolje e, organizirana nego u boljoj poziciji nego proizvođači ja ne vidim ovdje da se ja smatram da situacija što se tiče e, udruga proizvođača da tu nije dobra situacija mi možemo sklapati dobre ugovore samo ako je situacija na tržištu dobra, ako je situacija na tržištu loša i ugovori će biti loše. Dakle, mi se moramo baviti uzrocima, korijenima problema i zapravo moramo razviti jedan fleksibilni instrument gdje možemo intervenirati prije nego što se pretvorimo u e, politički pogon za popravke. Inače za vrijeme Ako želimo zadržati e, proizvodnju mlijeka na cijelom teritoriju, a o tome govorimo, onda bi mnogo bolje doprinjelo tom cilju razmisliti o jednoj strategiji što se tiče kvalitete, a ne e, uvijek ne, a ne biti sve ovisni o situaciji na svjetskom tržištu i trčati za E, problemima na svjetskom tržištu. Što to znači? To je pokazao i ruski embargo i možda u vezi s tim konačno možemo e, potpuno ukinuti subvencije za izvoz. Hvala. Bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy już do wypowiedzi. Hvala lijepa. Sada ćemo dati riječ e, ostalim govornicima. Dvije minute po osobi. Gospodin Dorfman ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Nadajmo se da će se to sa ukidanjem kvota, da će se to dalje odvijati onako kako mi to zamišljamo. Što se tiče izvoza na temelju ukidanja kvota neće nam u Europi biti potrebna niti jedna litra mlijeka više, mi nećemo početi trošiti više, dakle sve što više prezedemo morat će se izvesti Dakle, 150 milijuna tona koje danas proizvodimo, oko 10% toga ide u izvoz. Ako u sljedećim godinama dođe do povećanja proizvodnje od 10%, a to po mom mišljenju nije isključeno, onda to znači da bismo morali duplo više izvoziti nego danas, što bi bilo značajno. Po mom mišljenju e, E, gospodin Nicholson nije dovoljno e, u svom izvješću e, obuhvatio proizvodnju mlijeka u brdskim i planinskim krajevima E, mi se moramo pobrinuti za to da ne samo u povoljnim e, regijama e, proizvođači budu u stanju nositi se sa novom situacijom zbog ukidanja kvota, nego i u područjima gdje je proizvodnja teža spojena s poteškoćama, a to su planinski, planinska područja i rubna područja koja su, pred kojima su osobito teški izazovi Dakle, od toga da se, da sami sebe zavaravamo da e, je situacija dobra, nema velike koristi ako želimo da se E, nastavi sa proizvodnjom mlijeka u planinskim područjima, a to je tamo od egzistencijalne važnosti, jer e, tamošnje livade se ne mogu koristiti za druge svrhe osim za proizvodnju mlijeka. Dakle, ako mi želimo da ta proizvodnja tamo ostane, onda ćemo morati e, u sljedećim godinama upotrijebiti financijska sredstva i uvesti E, odgovarajuće mjere. Ja sam to već nekoliko puta govorio da trebamo razmisliti o tome da, se, da moramo poduprijeti, ne samo proizvodnju, nego da se u zemljama članicama e, postigne jedna unutarnja e, konvergencija. Imamo još uvijek zemlje E, članice gdje, na primjer Italija, gdje neka područja dobivaju e, puno veće količine europskog novca nego, na primjer, planinska područja. Dakle, e, na evropskoj razini se moramo pobrinuti za to da različite vrste područja budu u ravnopravnom položaju. Hvala lijepa. Hvala gospodin Hvala lijepa gospodine predsjedavajući i želim zahvaliti izvjestitelju Nikosonu na njegovom izvješću. Htio bih mu međutim reći Da, iako je izvješće zanimljivo, čini mi se i nepotpuno, zato jer ne daje jasnu stratešku viziju budućnosti mljekarskog sektora. Neme ovo izvješće smatram da samo djelomično odražava stvarnost e, proizvodne mlijeka u Europi. Govori se o mljekarskim poduzećima kao da su sva slična među sobom, međutim u stvarnosti to uopće nije tako. Osim toga, tu stoji da zdravlje mljekarskog sektora ovisi iznad svega o međunarodnim tržištima, ali zapravo Europsko tržište ima više od 90% udjela kada je riječ o prodaji mlijeka. Dakle, trebali bismo doraditi ovaj prijedlog. Vi ste u svojem izlaganju rekli da vjerujete da je potrebno poboljšati observatorij o tržištu mlijeka i naročito uskladiti podatke koji se prikupljaju o plaćenim cijenama, cijenama otkupa i treba vidjeti također koje su mogućnosti za proizvodnju, skladištenje i razmjenu. Dakle, treba pratiti proizvode troškove zato jer su ti podaci važni, naročito ako se cijene mlijeka razlikuju, a posljedično naravno su različiti i prihodi mljekara u raznim zemljama članicama. Observatorij bi trebao također promatrati i međunarodno tržišta kako bi pratio gospodarske trendove i prepoznao mogućnosti za izvoz. Nadalje, istaknuli ste da trebamo imati mehanizam ranog uzbunjivanja i to upravo putem observatorija. Trebamo raspolagati instrumentima upravljanja krizom kao što je i predviđeno u okviru reforme ZPP-a u Europskom parlamentu. Nadalje, kada je riječ o ugovorima i postupke ugovaranja također treba usavršiti i trebamo djelovati posuda u Europi i trebamo integrirati industriju, ali također i zadruge u cijeli postupak. Dakle, pitam se zašto ne bismo onda promotrili pitanje distribucije i njihove mogućnosti sudjelovanja u distribuciji, onda eh, ovim eh, eh, ovim područjima koje su nepovoljnim položaju treba također omogućiti i pristup financijskim sredstvima. Tamo se može značajno razlikovati i cijena prikupljanja vijeka. Hvala. Gospodin Hojsling ima riječ. Gospodin Nikolson je na početku rekao da smo pred jednim povijesnim datumom. Ja mislim da smo pred jednom povijesnom greškom e, koju ćemo bez puno buke e, prihvatiti. Mislim da ni jedan instrument e, nakon ukidanja kvota neće moći tako snažno utjecati na tržište da i omogućiti proizvođačima da izađu na kraj sa situacijom. E, se, kaže se da cijena od 28 centi nije e, kriza, to je rekao povjerenik Hogan, ja pitam koji proizvođač mlijeka u Europi može živjeti sa cijenom od 28 centi, jer to znači da proizvođači mlijeka još nemaju cijenu koja pokriva njihove troškove. Dakle, jedan cijeli sektor e, ovisi njegovo preživljavanje o novcu iz europskih kasa. E, ako se sad govori o tome da trebamo osvajati svjetsko tržište, prije dvije godine se govorilo o tome da trebamo osvajati rusko tržište, e, govorili se o velikim šansama na svjetskom tržištu, to je Južna Koreja, to se spominjalo. Međutim, to su sve kule u zraku i pusti snovi. Postoje mehanizmi i e, gospodine Nicholson, bilo bi mi drago da ste e, se malo više e, bavili tim pravim šansama u svom izvješću. E, sada podizati intervencijsku cijenu, to nisu rješenja, to je samo mehanizam za produljenje krize i ja sam siguran da ćemo e, ponovo doći do toga da su potrebne e, subvencije za izvoz i da ćemo doći ponovo do reprize politika koje smo smatrali e, da pripadaju u prošlosti. E, ovo što su drugi kolege rekli, djelomično se samo slažem. Mi e, nemamo uopće odgovore na neka e, pitanja, proizvodnja mlijeka nam se seli iz nekih tradicionalnih područja u područja luka. Dakle, kao što sam rekao, na neka goreća pitanja uopće nemamo odgovore i nema ih ni u ovom izvješću jednocześnie chcę že Hvala, riječ e, će dobiti gospođa Senra, no prije toga htio bih objasniti da kada razmatramo jedno izvješće, izvjestitelji u sjeni imaju prednost pred predstavnicima klubova, ali na sastancima gdje su prisutni predstavnici komisije, prvo molimo koordinatore da prvi uzmu riječ. Dakle, ako razmatramo ovdje izvješće, izvjestitelji u sjeni zastupaju političke klubove. A sada gospođa Sedra. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da nedostaje povijesni razvoj mljekarskog sektora u ovom izvješću. 2008. godine komisija najavljuje soft landing 2009. deregulacija, a 2009. je nastupila i obuhvatna kriza. Velika skupina proizvođača se pobunila protiv odustajanja od uredbe i organizirala je velike prosvjede i imali smo njive koje su bile polivene mlijekom u velikom dijelu Europe i u mojoj zemlji, u Španjolskoj, u Galiciji i to je obilježilo početak velike krize u mljekarskom sektoru. Zatim e, komisija je osnovala skupinu na visokoj razini kako bi i ta skupina predložila moguće alternative i ja sam sudjelovala i sama u sastancima te skupine i e, predstavljala sam e, jedan dio tih proizvođača i proizvođača koji su se pobunili protiv takozvanog e, mekarnog prizemljenja, odnosno soft landing. E, iz ove skupine prijedloga je izbačen bio paket o mlijeku, a želim podsjetiti, e, podsjetiti također da se izdvojilo bilo i odustalo od ročnica zato jer bi onda mljekarski sektor bio žrtva špekulacija. Dakle, mislim da to ne vodi ničemu. Dakle, 31.3. je kraj kvota javne politike u korist mljekarskog sektora i minimalnih e, propisa za uređenje mljekarskog tržišta. Koja je situacija? U studenom 4,7% e, povećanje proizvodnje, pad cijena, u različitim zemljama se došlo do različitih situacija i u nekim zemljama je došlo do smanjenja većeg 20%. Gdje su obećana tržišta i gdje su ti velike plasmani u Kinu. Tržišta se se smanjila, rusko tržište se smanjilo. A kažu nam da je budućnost u trgovačkim sporazumima, odnosno trgovinskim sporazumima i u futuresima, ročnicama. To mi se čini doista opasnim i također s obzirom na ovakve prošle događaje čini mi se zabrinjavajućim što se i dalje govori o mliječnom paketu. Dakle, to je bio neuspješan instrument. Trebaju nam instrumenti za upravljanje tržištem, trebamo osigurati E, cijene na e, početku proizvodnog lanca i ne smijemo se oslanjati na međunarodne trgovinske sporazume koji su promjenjivi i ako nastavimo tako e, postupati onda ćemo si sami iskopati jamu koju ćemo upasti. Hvala, gospodin Brennan. Hvala. Ovo je izvrsno izvješće gospodina Nikosana, mog kolege iz Velike Britanije i Slažem se sa svime što je navedeno ovdje. Imam e, dva prijedloga za dopunu. Trebalo bi reći nešto više o ulozi potrošača. I tu ću to usporediti sa pokretom za pravednu trgovinu prije 15 ili 20 godina kada su potrošači tražili fair trade robu iz zemalja u razvoju. Prije 20 godina takvih proizvoda nije bilo, a sada ih nalazimo u supermarketima ključ takve potražnje je bila spremnost potrošača da plate pravednu cijenu, što je možda značilo da će plaćati više za proizvode iz zemalja u razvoju i mislim da potrošači u Europskoj uniji bi trebali ukazati da su spremni plaćati više za mlijeko ako postoji jamstvo da će taj dodatan novac dospjeti do poljoprivrednika. Dakle, to je korisna paralela i ne bismo smjeli odustati od toga da ne govorimo o potrošače da iskoriste svoj utjecaj na maloprodajne lance koji slušaju potrošače i koji se ponose u nekim slučajevima e, time da osluškuju kako dišu potrošači i mislim da trebamo upravo to iskoristiti i također one potrošače koji su spremni platiti više za mlijeko, to naravno ne znači sve, ali oni od nas koji su spremni i mogu više platiti za mlijeko, onda će to i učiniti. I drugi prijedlog e, se odnosi na inicijative koje postoje u vezi sa e, lancem dobave, a ima ih više. Dakle, treba potaknuti poljoprivrednike da se uključe u te inicijative. Poljoprivrednici su možda skloni da um, budu izvan okvira toga i da se zapravo cijeli postupak uh, odvija između prerađivača i maloprodajnih lanaca, ali i sami proizvođači trebaju sudjelovati u cijelom uh, procesu kako bi se čuo njihov glas također u čitavom uh, proizvodnom lancu, odnosno lancu nabave. Hvala vam lijepa. Gospodin Dikasov. Evo, mi podupiremo privođenje kraju mliječnih kvota. Naime, kada su one utvrđene 1984. osiguravale su pravednost u raspodjeli proizvodnih kapaciteta, a također su osiguravale i prava zemljama članicama, odnosno čuvale su njihov e, prehrambeni suverenitet, a također e, i očuvanje ruralnog života. Visina kvota je utvrđena na 10% iznad potreba, dakle same kvote koje su već e, bile u primjeni 1984. su prelazile potrebe Europske unije, što je stvaralo potrebu za izvozom i to je dovelo do promjenjivosti cijena, a to je pak oteženo takozvanim soft landing mehanizmom, što je još dalje otežalo i uvećalo ovisnost o izvozu. Dakle, soft landing pokazuje da se u nekim e, zemljama zabilježilo povećanje kvota, odnosno na drugi gdje su se sve e, kvote smanjile, što je povećalo do neravnoteža u proizvodnim kapacitetima i također do prodaje velikih e, površina zemljišta. To je dovelo do, e, zapravo ovo što je vodilo ka, veći izvozu, ka većem izvozu je pogrešno. U Portugalu imamo vrlo koncentrirano proizvodnju, imamo jednu veliku zadrugu koja to predladava, ali to ne znači da poljoprivrednici ne ovise također i o kretanju trendova na tržištu. A Verder. Hvala, želim zahvaliti gospodinu Nikolsonu na vrlo uravnoteženom izvješću. Naši poljoprivrednici proizvode jedan dragocjen proizvoda. E, svakog dana u svijetu imamo sve više ljudi koje treba nahraniti i mislim da e, je poljoprivredna politika važna i u tom smislu sada smo u razdoblju kada se ukidaju kvote, odnosno one će se ukinuti od 1. travnja. Proizvođači su na tržištu i tržište da ne može zaštititi, ali njihov položaj se ipak može ojačati. Izvjestitelj je iznio zanimljive prijedloge kako bi se mogli nositi sa različitim rizicima, a upravo su organizacije proizvođača ključ uspjeha. Hvala. A, Gospođa Berio, Ribeiro. Hvala. Želim e, zahvaliti kolegi Nikolsonu na određenom poslu i na tome što je vodio računa i o specifičnim aspektima rubnih područja, naročito o konfiguraciji zemljišta, što je doista važno u rubnim područjima. No, čini mi se da je izvješće premalo ambiciozno, kao da odustaje od borbe. Recimo kada je riječ o uređenju prehrambenog lanca i tu će navesti primjer, budući da smo govorili o ultraperifernim područjima, na Azorima imamo sukob između proizvođača industrije i tu treba intervenirati. Dakle, prvo pitanje je uređivanje nabave. Dakle, ne možemo to sve prepustiti tržištu. Drugo, kada je riječ o observatoriju za mlijeko, znamo da to nije donijelo rezultate, znamo da e, je tržište mlijeka neuređeno, znamo da podaci kasne i iz toga proizlazi odgovor povjerenika. Kao što sam već rekla u ovom odboru, mislim da je hitno definirati kao prvo što su pokazatelji krize, kako bismo mogli pravovremeno djelovati i zaštititi proizvođače čim se prepoznaju prvi znaci krize. Nadalje, kada je riječ o mjerama koje valja poduzeti, trebamo kao prvo igrati kartu valorizacije proizvoda. Kada je riječ o inicijativama za promicanje proizvoda Europske unije, te instrumente trebamo iskoristiti. Također E, trebamo educirati potrošače o prehrani. Tu valja reći da je plan e, distribucije, odnosno dijeljenja voća i mlijeka u školama doista važan u ovoj fazi, naročito u trenutku kada se nalazimo u ovakvim problemima i kada komisija želi povući e, dokument o raspravi o dijeljenju takvih vrsta užine. Dakle, trebamo i dalje provjeravati uvjete na tržištu i također preduvjete koji se trebaju ostvariti za paket koji želimo primijeniti. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala, ja doista vjerujem da je ovo izvješće od ogromne važnosti i trebamo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo omogućili ovom izvješću da ostvari željene rezultate naši poljoprivrednici doista očekuju mnogo od nas. U nekim zemljama situacija je vrlo složena, vrlo je nestalna i to iz niza razloga, recimo zbog situacije na tržištu. Prije šest mjeseci povjerenik je rekao da će poljoprivrednici dobiti 62 milijuna eura kako bi se mogli snaći na novim tržištima no nisam siguran eh, da su našli ta tržišta, zato treba bolje poraditi na tome. Zatim, znamo da se kvote za mlijeko više neće primjenjivati i trebamo se sada okrenuti prema budućnosti. Mnogo je rečeno o observatoriju za mlijeko i mislim da bi to mogao biti nov e, koristan instrument koji će nam pomoći urediti razvoj tržišta, no samo to reći nije dovoljno. Trebamo također e, vrlo jasno naznačiti kako bi sve trebalo funkcionirati. U onim zemljama gdje postoje tek malobrojne organizacije proizvođača, i to iz čitavog niza razloga je moguće. Dakle, u takvim zemljama trebamo podržati poljoprivrednike i uvjeriti ih da se trebaju udružiti u takve organizacije proizvođača. Također bi to bilo važno njihovim pregovorima sa prerađivačima. U nekim zemljama postoji tek dvoje ili troje prerađivača i u tim zemljama otkupna cijena mlijeka je među najnižima. Trebamo o tome pomno promisliti i trebamo također razmišljati o mogućnostima e, osiguranja. Da, to će sve se razviti u nadolazećim godinama, ali treba to pomno razraditi. Hvala, gospodin Buda. Hvala lijepo. Ovo je izvrsno izvješće i ova rasprava je vrlo korisna. Mislim da je vrlo važno da ovaj odbor iznađe načina da pomogne proizvođačima. Ukidanje kvota bi inače moglo značiti da E, neki proizvođači u nekim e, regijama e, će jednostavno izumreti što se proizvodnje tiče. Imamo problem u Rumunjskoj, ali i drugdje. Cijeli niz država članica je pogođen. Počelo je sa ruskim embargom, što znači da se evropsko tržište moralo reorganizirati kako bi se uhvatilo koštac sa embargom. Dakle, direktni ugovori sa Rusijom kompenziran. Oni koji su imali ugovore sa Rusijom dobili su kompenzacije odštete od Europske komisije, ali onda su se okrenuli drugim tržištima. U Rumunjskoj možete kupiti kilo sira za 4, e, nekad je cijena bila četiri eura, sada je cijena jedan euro. Dakle, to radi se o dampinškim cijenama u ovom sektoru. E, to je doista fenomen koji e, s kojim smo suočeni iz dana u dan i naši proizvođači su prisiljeni prodavati svoja stada i svoja e, imanja. To se ne događa samo u sektoru mljekarstva nego i u drugim sektorima poljoprivrede. Dakle, moramo potražiti alternativna tržišta i moramo ubrzati pregovore sa SAD-om, iako E, su neki kolege skeptični prema TTIP-u. Moramo pogledati e, analize što se tiče e, porijekla, ali morat ćemo prepustiti odluke potrošačima. Oni će odlučiti što žele jesti i piti, ali trenutna je situacija takva da su mnogi proizvođači u problemima. Hvala lijepa, gospođa Kalnjeti ima riječ. Hvala lijepa. Dragi James, eh, želim, želim ti čestitati eh, na ovoj rezoluciji o budućnosti europskog mljekarskog sektora. U proteklim mjesecima još jedno smo vidjeli da su proizvođači mlijeka osobito ranjivi zbog promjena na, na svjetskom tržištu. Situacija na Baltiku je još uvijek kritična zbog ruskog embarga. E, kolega Hoesling je spomenuo cijenu od 28 centi cijena u Latviji za litru mlijeka je 22 centa što je najniža cijena u Europskoj uniji. Također smo vidjela da, vidjeli da iako je komisija poduzela mjere kako bi se uhvatili koštac sa krizom, kao što su bile javne e, intervencije, e, odnosno e, pohrana u javnim skladištima, to nije, su bile dovoljne mjere. Moramo u budućnosti imati realističnije i ciljane mjere. A što se tiče interventnih cijena, one moraju biti adekvatne e, stvarnim troškovima proizvodnje. Observatoriji za mlijeko će igrati važnu ulogu kako bi se e, osiguralo e, ispravno i pravovremeno informiranje svih dionika i to će igrati glavnu ulogu u analizi podataka o tržištu. Znate da sam ja i članica odbora AFET i profesionalni i profesionalno e, radim u diplomaciji i želim naglasiti da je izuzetno važno da ne ovisimo o jednom tržištu. Europska komisija mora učiniti sve što je u njeznoj moći da se diversificiraju tržišta na koja plasiramo proizvode. Hvala lijepa. Sada gospodin Egnju. E, govori se o podršci proizvođačima e, možda e, dakle tu kamion mora doći iz velike udaljenosti da bi u neka udaljena područja da bi preuzeo malu količinu mlijeka ja dakle ne mislim da je ovo o čemu sada razgovaramo odgovor na krizu u sektoru mljekarstva ja mislim da kada se otvori tržište sa takozvanim futures, onda će se doći do e, relativno razumnih cijeni. Međutim, Evropska unija želi intervenirati pomoću tog paketa MIFID, mislim da se tako zove, što se tiče intervencijske cijene, čim se ona približi e, pokrivanju troškova proizvodnje, mislim da to nije rješenje. Ono što bih ja želio vidjeti, za to se zalažem, da se umjesto da se traži E, najniža moguća cijena da se jednostavno postiže postignu fer e, uvjeti za sve proizvođače. Jedan proizvođač mi je ispričao jednu dobru priču, imao je ugovor sa velikim proizvođačem čokolade, usudio se e, izgovoriti ime tog proizvođača čokolade, iako je to bilo saslušanje, i onda ga je zastupnik iz kluba zastupnika SID-a prekinuo tog e, panelistu, e, to nisam tako u tom obliku nikada doživio da e, zastupnik prekida panelistu zato što je spomenuo ime jedne kompanije. To je odmah bio kraj svijeta. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospođa Doci ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Jutro sam vrlo pažljivo slušala povjerenika Hogana, bila sam malo iznenađena i e, zapravo zabrinuta zbog njegovog e, pogleda na situaciju na tržištu mlijeka. On je uvjeren da to tržište, e, ta situacija nije krizna. Međutim, želim vam opisati situaciju u Sjevernoj Irskoj, odakle sam ja a izvjestitelj je svjestan te situacije. Proizvođači trenutno e, dobivaju cijene koje ne pokrivaju troškove proizvodnje i cijene padaju već e, veći dio prošle godine. Ja ne vjerujem da mi zapravo shvaćamo e, učinak koji će i kratkoročno i dugoročno proizvesti ukidanje kvota E, proizvođači će biti suočeni sa situacijom gdje će doći do proiz porasta proizvodnje, a dodatno smo još suočeni i sa izazovom što e, trgujemo u jednoj jakoj valuti na e, tržištu Europske unije. Zato su e, proizvođači izrazili veliku zabrinutost u vezi s tim. Ja uopće ne sumnjam da je povjerenik u pravu i da doista postoje dobri dugoročni izgledi za mljekarsku industriju, međutim ono što mislim je da se trebamo usredotočiti na kratkoročne e, e oscilacije izazove koje su pred nama i da moramo imati mjere spremne koje će omogućiti da se sektor mljekarstva prilagodi. E, E, ne smijemo prepustiti proizvođače da se sami suočavaju sa problemima koji proizlaze situacije na tržištu. Mislim da su nam potrebne realistične interventne cijene i konačno ako smijem reći, doista se moramo pozabaviti pravim pitanjem svemu ovome, a to je fair situacija unutar opskrbnog lanca. E, potrebna nam je transparentnost e, i što se tiče osvajanja novih tržišta, mislim da je to imperativ i e, želim vidjeti da smo uspjeli u tome. Hvala, e, želim zahvaliti izvjestitelju Nikolsonu na njegovom nacrtu izvješća. Hvala lijepa. ovom izvješću. Ono što bih osobno voljela da postavimo puno čvršće e, okvire na razini Europske unije kad je riječ o sektoru proizvodnje mlijeka jer e, po mom mišljenju to je najugroženiji sektor u poljoprivredi. E, mogu reći iz iskustva Hrvatske da poljoprivredni proizvođači i otkupljivači su u takozvanom robovlasničkom odnosu gdje otkupljivači mlijeka mogu raskinuti ugovor kad žele, mogu promijeniti otkupnu cijenu kad žele i mogu postaviti zahtjeve koje žele i ja smatram da to nije dobro. Iz izlaganja koja sam čula od prethodnih kolega očigledno u tom sektoru postoje problemi i u e, drugim zemljama i zbog toga mislim da bi bilo jako važno da se uspostavi e, minimalna cijena mlijeka. Čuli smo u Latviji je 22 centi u Hrvatskoj je pala i na 20 eurocenti. centi e, proizvođači mlijeka ne mogu vraćati e, sa takvom niskom otkupnom cijenom kredite koje su podigli da bi obnovili stado da bi podigli nove farme i da bi zadovoljili kvalitetu mlijeka. Oni su sad na rubu propasti, nemaju financijska sredstva od kojih će školovati e, svoju djecu. Zbog toga mislim da bi trebalo isto tako postaviti uvjet vezano uz e, trajanje ugovora jer vidjela sam u izvješću komisije da se navodi da je u Hrvatskoj primjerice minimalno trajanje ugovora šest mjeseci što nije istina. Osobno su mi proizvođači mlijeka rekli da otkupljivači s njima u bilo koje doba kad god žele raskidaju te ugovore što nije slučaj primjerice kad e, proizvođač mlijeka želi promijeniti otkupljivača onda je nemoguće raskinuti e, ugovor. Također bih rekla da e, uvoz predstavlja veliki problem jer očigledno e, mlijeko i kakvoća mlijeka se u e, različitim državama članicama e, ne tretira i ne kontrolira na isti način pa mislim da bi tu trebalo ujednačiti praksu na razini Europske unije i naravno poseban problem predstavlja nepoštena trgovačka praksa kojoj mislim da treba stati na kraj. Dziękuję. Pan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 imamo premalo rješenja. parlament je dao neke prijedloge, ali vijeće se suprotstavilo i mi smo e, uvijek iznova sa komisijom e, raspravljali o temi mlijeko, međutim po mom mišljenju trebamo e, razgovarati sa vijećem interventnu cijenu može odrediti jedino vijeće, a 20 euro centi po litri, je li vijeće time zadovoljno, je li to dovoljno, mi smo glasali protiv toga velikom većinom glasova, ali kao što sam već rekao, vijeće nam je zaprijetio Europskim sudom, dakle svatko od nas mora preuzeti svoj dio odgovornosti. Možda bismo trebali razmisliti o nekim instrumentima za prilagodbu, neki kolege su to već spomenuli. E, mlijeko je specifičan proizvod koji se ne može transportirati na velike udaljenosti. Mi smo s velikim zadovoljstvom ustanovili da je na e, posljednjim sastancima komisija spominjala e, kraće rokove međutim informacije smo dobili sa zakašnjenjem od mjeseci i pol dana mi ne možemo e, funkcionirati na brzo promjenjivom tržištu ako nismo pravovremeno i brzo informirani dakle podaci su nam potrebni odmah. Hvala lijepa. Kao što znate, e, vi vrlo dobro znate kako, kakve su razlike između ministara iz različitih zemalja članica. Tu nema jedinstvenog mišljenja. Dakle, tu postoje velike razlike. To je jednostavno tako. Gospođa Aguilera, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedatelju, ja također želim zahvaliti gospodinu Nikolsonu na ovom izvješću. I sad želim ja dati svoj doprinos ove rasprave. Po mom mišljenju, jedna od slabosti ovog e, paketa je to što je on dobrovoljan. Meni se čini da bi se to trebalo primijeniti u cijeloj Europskoj uniji, ali te dobrovoljne, e, odredba o dobrovoljnosti znači da će opet biti velikih razlika između zemalja članica. Dakle, nešto se u vezi s tim mora učiniti. Nadalje, mislim da se izvješću treba dodati neki prijedlog kako bi se e, naglasila važnost e, e, zadruga u, u sektoru poljoprivrede. Mislim e, da njihova uloga nije dovoljno naglašena. Nadalje, e, potrebna su poboljšanja i što se tiče observatorija za mlijeko. Tu se radi o više, a ne samo o cijeni. Ono što bi bilo vrlo korisno e, bi kad bi taj observatorij e, nam e, davao bolje i više informacija i više podataka. Također moramo uvesti interventne cijene kao što smo učinili u drugim područjima, a također želim dodati da vjerujem da moramo biti konkretni u vezi sa e, stavkom 26. E, moramo jasno reći da parlament želi da, e, komisija, da se komisija ozbiljno pozabavi tom problematikom u svom e, budućem radu. Hvala lijepa. Gospodin De Castro, imate riječ. Hvala. Htio sam samo kratko zahvaliti se gospodinu Nikolsonu na određenom poslu. Želim ga pohvaliti zato što je to drugi put što se on bavi temom mlijeka a paket o mlijeku nije imao mnogo uspjeha u prošlosti, ali on je svakako unio neke instrumente koji su se pokazali vrlo eh, efikasnima, posebice u proizvodnji sira. Ovdje je pred nama situacija koja zahtijeva dublje razmišljanje. Observatorij je potreban, kao što su kolege rekle, ali trebamo možda izmisliti neki instrument koji će ojačati sigurnosnu mrežu. Nemam neku konkretnu zamisao. Međutim, volatilnost cijena dovodi nas do potrebe da upravljamo ponudom. Države članice moraju imati mehanizam kojim će u kriznoj situaciji upravljati ponudom. Nadam se da ćemo idućih dana uspjeti zajedno sa Jimom proizvesti konkretan prijedlog kako bismo došli do dobrih rezultata i u sektoru mlijeka. Zahvaljujem. Time smo iscrpili popis govornika. Gospodin Gojn, Hojbuš, gospodin Panagan žele riječ, ali imate samo jednu minutu. Hvala lijepa. E, e, rekli ste da ste bili e, pristaša kvota, sad ste protiv njih, moram reći da ste oba puta bili na krivoj strani. Ja sam ih doživjela kao proizvođačica mlijeka, ali ja uviđam što, je, što se htjelo postići kvotama i to se zapravo i postiglo. Postiglo se to da su dvije trećine proizvođača odustali od proizvodnje, a sada odustajemo od, sve to, od svega toga, idemo u liberalizaciju i sad ćemo ponovo izgubiti proizvođače i sad će donovo, ponovo doći do strukturnih promjena. Moramo naučiti iz iskustava e, dosadašnjih i greške u budućnosti. Dakle, moramo učiti svoje lekcije i moramo sada stvoriti instrumente koji će zaštititi proizvođače i moramo unijeti malo stabilnosti na tržište. Jer e, u prosjeku e, usprkos volatilnosti cijene moraju pokrivati troškove proizvodnje, a to u prošlim godinama nije bio slučaj i zato moramo stvoriti instrumente koji će e, osigurati budućnost našim proizvođačima, a ne samo trčati za svjetskim tržištem. Pan posao Flanagen, jedna minuta, tiko tak. Hvala, gospodin Flanagan, imate minutu. Znam da želite uzeti riječ, dakle dajem vam riječ, izvolite, gospodine Flanagan. Mislim da gospođa Megines e, namjerno krivo interpretirala mene kako bi dobila političke bodove. Mislim da otpad se ne može koristiti kao gnojivo, ali nedaleko od mjesta gdje živjete ima mjesto gdje se koristi e, otpad životinskog podrijetla koji ima dušiku sebi to se može koristiti i kao gorivo. Znači nije potrebno kupovati benzin. Cijena nafte se može i smanjiti, a tko ima takve mogućnosti ne mora brinuti o porastu ili smanjenju cijena kako biste opstali, ne smijete sakupljati političke bodove, trebate dati kvalitetne savjete poljoprivrednicima i smanjiti rizik e, um, onečišćenja. Rizik, podcrtavam. Hvala. Cijena nafte oscilira, pada i raste, ali marža profita je e, nešto drugo. Znamo da postoje točna definicija. Hvala gospodine predsjedatelju. Rasprava je bila vrlo važna. Gospodine e, Hojbuša nisam rekao da sam bio gorljivi pristaša ali postojalo je niz drugih mogućnosti, imali smo milijune tona mlijeka u prahu i e, mas, e, brda maslaca, to je bila situacija u Europi. Međutim, e, sustav garantiranim E, cijenama može funkcionirati jedino ako imamo zaštitu od uvoza inače ne može funkcionirati. I zato sam ja tijekom godina promijenio mišljenje jer su se i uvjeti promijenili. Ja ne vidim ništa loše u tome. A inače kvota, kvote ne može e, e, e regulirati kvalitetu proizvodnje. Ja sam član jedne, jednog udruženja proizvođača i e, nedavno smo imali sastanak proizvođača i gotovo da nije bilo nikakvih pritužbi od naših proizvođača. Mi ne možemo garantirati da će proizvođači dobiti dobru cijenu, tu e, je potrebno da e, oni preuzmu, preuzmu svoj dio odgovornosti, država ne može sve regulirati, inače bi se vratili e, na komunizam, a taj sustav nije se pokazao uspješnim. Hvala gospodin Jar. Komunizam je bio pravi šlagvort. Mi smo u socijalizmu imali cijenu 90 centi za litru mlijeka, a ipak je DDR bankrotirao. Međutim, ja sam htio reći nešto drugi. Ja nisam morao promijeniti svoje mišljenje. Mi na Njemačkoj smo imali referentne količine, mi nismo htjeli uvesti e, kvote, tako da u mojoj regiji nitko ne žali zbog ukidanja mliječnih kvota. E, druga, drugi šlagvord pravda, dakle kod e, upravljanja količinama proizvedenog mlijeka trebate uzeti kartu Europe pred sebe i količine mlijeka i e, treba se izračunati koliko litra mlijeka po hektaru se treba proizvoditi prosječno. Ako hoćemo pravdu u Europi, ako hoćemo da svatko mora imati pravo da proizvodi jednaku količinu mlijeka, onda e, tu mora doći do razmjene jer postoje regije u Europi gdje se vrlo malo mlijeka može proizvesti. Dakle, kako god da se učini, opet će doći do novih nepravdi. E, to se ne može izbjeći, ali mi moramo naći e, nove načine kako bismo postigli da E, količina proizvednog mlijeka se sama od sebe nekako regulira, odnosno da to čine proizvođači. Međutim, e, ja također ne smatram da je ukidanje kvota razlog za preveliku euforiju. U svakom slučaju stvarnost je ta da su mliječne kvote mrtve i sad trebamo vidjeti kako dalje. Do vimjane Hvala. Tako privodimo kraju ovu razmjenu mišljenja. Ja uvijek kažem svojim biračima da sam ponosan toga što sam u odboru za poljoprivredu, zato što ovdje, bez obzira na to iz kojeg smo kluba, mi uvijek razmatramo pitanja poljoprivrede. Ovdje nema razlika i to je jako bitno za naš odbor. To je nešto o čemu uvijek govorim. E, što se tiče komisije, Gospodin Kolter će sada dobiti riječ. Molim vas da ostavite nešto vremena za gospodina Nikolsona koji će nam zahvaliti i rezimirati na kraju sastanka. Zahvaljujem. Obećao sam da ću biti kratak. Želim samo reći da komisija pozdravlja izvješće gospodina Nikolsona jer je ono E, dobro uravnoteženo. On je dobro analizirao situaciju na tržištu mlijeka danas i svakako se slažemo sa većinom njegovih preporuka, ne sa svima. Slažem se s njim. Nakon 31 godine kvota one će idući tjedan nestati. To je prava revolucija na tržištu mlijeka, ogromna promjena za proizvođače. u ovom izvješću nam se sviđa to što on gleda, gleda naprijed, ne gleda unazad, e, ne govori o tome jesu li kvote bile pozitivne ili negativne. 2003. E, su se stvari promijenile, više nema povratka. Mnoge države članice gledaju unaprijed, imaju tu volju i žele izvući što veću korist od e, novog okruženja. Želim svakako reći da dijelim mišljenje gospodina Nikolsona i mnogih od vas i to sam pokazao sa kad, prošli tjedan kad sam sa gospodinom Hoganom raspravljao više od dva sata o ljekarskom sektoru sa drugim sudionicima na sastanku. Povjerenik je rekao da imamo dva glavna izazova. Prvi je volatilnost cijena cijena će oscilirati. Nitko ne zna koliko. To je novina za proizvođače, moramo im pomoći da se suoče s tom promjenom. Drugi izazov bit će da e, će se svi oslanjati više na plasmane izman Europske unije. 10 ili 11% proizvodnje danas se mora izvoziti kako bi tržište bilo stabilno. E, to je naravno riskantno. Vidjeli smo što se može dogoditi vezano uz Rusiju. Povećanje proizvodnje da, ali morate imati kvalitetan proizvod sa stabilnom potražnjom u Europskoj uniji. E, samo tako nećemo ovisiti o izvozu signal je da nema smisla povećati proizvodnju ako nemate sigurnost da ćete proizvod prodati. Što možemo učiniti u vezi s time? Što Europska unija radi? Više toga. Kao prvo, mliječni paket je stvoren upravo kako bi se suprotstavio s tim izazovima. Kao što je e, izvjestitelj rekao, mi smo razočarani ovim početkom zato što nam se činilo da nije bilo većih problema ovdje. Cijena je bila prilično visoka i ona bi trebala sada biti poticaj za proizvođače koji se trebaju udružiti kako bi bili jači u svom nastupu u lancu opskrbe. Mnogi od vas su rekli nešto što i komisija smatra točnim. Moramo ojačati cijeli lanac i odnos između ciljeva ZPP-a i pravila konkurentnosti moraju biti u skladu. To nije ništa novo, ali intervencija na tržištu se sad smanjuje i moramo to ponovno sagledati, vidjeti e, do koje mjere moramo promijeniti pravila. Prije samo godinu dana reagirali smo na promjene i pokušali smo poboljšati situaciju. Sada ćemo imati lako shvatljive indikatore koji će se temeljiti na situaciji na tržištu. Pomoću njih vidjet ćemo vrlo jasno kako se stvari razvijaju, u kojem pravcu idu. Prikupljanje podataka u sustavu Europske unije bit će povjereno državama članicama. Drago nam je što gospodin Nikolson poziva države članice da ubrzaju prikupljanje tih podataka. Ali moram reći da su e, cijene u Hrvatskoj 34 centi, a u Latviji samo 22 centa. Dakle, to je samo s moje strane ažuriranje podataka e, koje imate na raspolaganju. Moramo i biti spremni na izvanredne mjere. E, rusku krizu su svi spomenuli. E, želim samo naglasiti dobrovoljnu potporu. Ove godine 18 država članica poslala nam je prijavu a oni e, koriste jedan dio svoje omotnice na e, mljekarski sektor. To je 20% od ukupnog iznosa koji se može koristiti za potporu u područjima koje to trebaju, kao što su brdska područja i najudaljenija područja. E, države članice moraju poduzeti mjere, a mi svakako potičemo njih da ih poduzmu pogotovo za dijelove država koje su u brdovitim krajevima. PDO i PGI su nešto što u cijelom svijetu se izgleda traži i mi imamo 228 vrsta sireva koji imaju zaštitu izvornosti. 18% sve hrane koja se registrira je u mliječnom sektoru. Sve se to može poboljšati. Na kraju svega ovo je povijesni trenutak, imamo novi izazov pred nama, nove mogućnosti ali to ne znači da ovdje prestaje angažman Europske unije. Europska komisija ne odustaje od mljekarskog sektora. Mi trenutno zaustavljamo jednu vrstu intervencije, prekidamo je, ali ostajemo još uvijek e, budni i pomno motrimo ovaj sektor. Zahvaljujem na pažnji. Hvala. Zapravo nisam trebao sada uzeti riječ, ali imamo još malo preostalog vremena. Iako se um, slažem sa onime što je rekao gospodin Dorfman i gospodin Nikolson, brdoviti ta područja su u teškoj situaciji, imaju malu proizvodnju i dodatne troškove. Kako bismo proizvodnju održili živom, moramo im dati potporu. Moramo dati potporu toj skupini poljoprivrednika. Netko je rekao da povjerenik ne vidi krizu, ali mi možda kroz naše pokrajine konkretno vidimo lokalnu situaciju, a povjerenik gleda globalno na e, okolnosti u Finskoj je situacija različita u odnosu na neke druge države. Kriza se ne širi na ujednačen način. Treći problem za nas jest što se ne smijemo bojati riječi intervencija, zato što se mi bojimo te riječi zapravo. Htjeli bismo zadržati kvote, ali ih drugačije nazvati. Ali proizvodnja mlijeka i tržište mlijeka izrazito su osjetljivi. Tu se radi o biologiji, o živim biljkama i životinjama. To je sve. Sada dajem riječ gospodinu Nikolsonu. Molim vas da rezimirate vaše zamisli. Hvala gospodine predsjedavajući. I naravno moram zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni. Već davno nismo imali tako sveobuhvatnu raspravu o poljoprivredi i o jednom sektoru u poljoprivredi i o prethodnim krizama. To pozdravljam i želim zahvaliti svima koji su dali svoj doprinos, bilo da su me hvalili ili ne. Naravno, svi smo ovdje kako bismo pomogli mljekarskoj industriji i riješili izazove koji su pred njom. Mislim da je moj izvorni tekst e, trebao biti trećinu duže nego što sam zapravo izradio kada bismo to ugradili sve ove prijedloge i Paolo i ja smo morali izbaciti mnogo od toga, e, naročito dijelove koje su se odnosile na te no želim u svakom slučaju zahvaliti svima na izvrsnoj raspravi i doista se nadam da povjerenik neće odustati od mljekarske industrije jer e, mislim da se one nalaze pred velikim izazovima i da trebaju surađivati s nama ako žele napredovati i izgraditi svoju budućnost. Spominjala se oscilacija cijena i to je također spomenuo i posljednji govornik, ali i u drugim sektorima poljoprivredne industrije poput e, mesnog sektora i slično također se pojavila takva volatilnost cijena, a to je tek nedavno slučaj u mljekarskom sektoru i trebali bi se ogledati na njih e, kako bi to riješili i trebamo mi pomoći da to učine nešto što možemo učiniti i drago mi je što su to svi shvatili je upravo observatori cijena mlijeka. Mm, nažalost, devet država nije e, podnijelo statističke podatke i to je optužba njihove nekulture i one bi trebale biti optužene bez obzira na izgovore koje navode. Mislim da e, trebamo nešto činiti. Možda bi e, smo ih trebali kazniti, mogli bi to razmotriti i trebamo vidjeti kako možemo zauzeti čvrsti stav e, i potaknuti ih ipak da pozitivno djeluju. E, Gospodin Dorfman je stručnjak, ja sam posjetio njegovu regiju i posjetio sam također i Azore prije nekog vremena, dakle upoznat sam s tamošnjim problemima. I sa ovim kvotama postoji velika opasnost da ta područja neće preživljavati samo od proizvodnje mlijeka. Nema nikakve sumnje u to, osim ako nacionalne vlade i Europa prepoznaju njihove nove mogućnosti i kapacitete za budućnost. Ne kažem nužno da možemo ovdje razraditi rješenje koje će eh, pomoći svima, ali je pitanje što, je, što mi želimo dopustiti da se dogodi i to je daleko šire pitanje koje moramo riješiti, barem što se mene čini e, i to ćemo riješiti u amandmanima i ostalome. Uzao sam na znanje ono što je rečeno o maloprodajnim lancima i ja sam izbacio dio o tome iz, tome iz ovog izvješća zato jer sam upoznat sa gospođom koja će raditi izvješće o tome i ona je potpuno sposobna za to i to je trenutak koji će doći u budućnosti. Dakle, neka gospođa McGinnis se bavi e, otkupnim cijenama mlijeka i maloprodajnim lancima jer e, sam sigurna da je ona, siguran da je ona za to sposobna. Kada je riječ o potrošačima, tu gledam kolegu koji je to spomenuo i ima pravo jer kada ja odem u svoju trgovinu i kupim dvije litre mlijeka za dvije funte, onda uviđam da je tu nešto temeljito pogrešno. Zato trebamo uložiti sve. E, znam, svjesna sam napora koji ulazi u proizvodnju mlijeka i S druge strane, maloprodajni laci se služe svakojakim trikovima kako bi privukli potrošače. Gospodine Fagnagan, vi govorite o anaerobnoj digestiji, to je spomenuo dva puta već danas. Dođete u Sjevernu Irsku i ja ću vam e, dati ta sredstva i možete ih uzniti sa sobom zato jer e, mi se poljoprivrednici žale da zauzimaju su mjesto, da za, troše travu i tako dalje. Dakle, postoji ravnoteža u svemu. Nije sve tako jednostavno kao što se možda na prvi pogled čini. Također, kvote nisu bile lijek za sve. 1984. godine ja sam e, bio britanski član parlamenta i u Sjevernoj Irskoj imali smo mm, bili smo tek maleni i tada smo bili već u Europi. No, ono što želim reći jest da u to vrijeme Imali smo 80 tisuća mljekara 1984. A sada bi jedva našli njih tisuće. Dakle, mlječne kote nisu zaštitile one mljekare koje su postojali tada 1984. Dakle, trebamo dobro razmisliti kako ćemo zaštititi poljoprivrednike i očuvati ih za budućnost. Želim reći komisiji sljedeće. surađujeću ću sa izvjestiteljima u Sjeni, sa komisijom i nastojat ću iznaći kompromisne rješenja i amandmane. I mm, želim još nešto dodati i nadam se da ćete to shvatiti u duhu u kojem to govorim. Nadam se da ćemo e, prenijeti pozitivne zamisli komisiji, a ne da ćemo donositi polovične prijedloge, nego da ćemo doista dati zamisli koje će ojačati sektor mljekarstva u budućnosti, a ne jednostavno nasjerati i istjerati ideje koje su nerealistične. Želim zahvaliti komisiji koja je bila vrlo velikodušna prema meni. Želim zahvaliti svima Mislim da je ovo bila vrlo dobra rasprava i spreman sam surađivati i sa svima i e, krenuti dalje na razradi ovog izvješća. Hvala vam lijepa. Još jednom hvala vam lijepa. Čestitamo vam e, na izvješću. Rok za ulaganje amandmana je 30. ožujka u podne. i vjerojatno bi prethodni predsjednik ovog odbora rekao da zaslužujete veliku bocu šampanjca, gospodine Nikosna. Evo, razmislite si o tome večeras. Evo, imali smo doista važan i dugotrajan sastanak eh, i sada prelazimo na posljednju tečku dnevnog reda, odnosno odobrenje preporuka koordinatora. Sastanak koordinatora se održao i jučer nakon sastanka odbora. I proslijedili smo vam e, informacije o preporukama jučer u 20 sati. Ako nemate nikakvih primjedaba, predlažem da se to usvoji. Dakle, hvala svima, hvala onima koji su djelovali u večerašnjem sastanku. Želim vam ugodnu večer i sretan uskrs, zato je ovo naš posljednji sastanak prije uskrsa. Hvala još jednom i još jednom čestitke gospodine Nikolson. Dziękujemy tłumaczom. I zahvaljujem prevoditeljima.